Imam nekoliko priopćenja. zapisnik s jučerašnje sjednice je raspoloživ. Ima li ikakvih e, primjedbi? Nema. Onda ga možemo odobriti. Monsieur, vous avez une motion d'ordre. E, gospodine, imate nešto što je vezano uz poslovnik? Écoutons. Slušamo vas. Htio sam se javiti za riječ zato što smo čuli neke stvari koje nisu točke. Gospođa Cimer, kako bismo podržali prijedlog kako da se na dnevni red stavilo pitanje mržnje i nasilje prema imigrantima. Dakle, kolegica je e, iskoristila nešto što je, poveza, što je povezano s neredima prošlog tjedna u Ateni ali međutim treba reći da ono što se u Ateni dogodilo je zapravo bila, bio prosvjed, dakle, prosvjed e, zbog e, zapravo e, gubitka života trojice ljudi i to je nešto što je organizirala Siriza. Dobro,